Good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, dame i gospodo. Zamolit ću vas da uzmete, svoja mjesta. I evo, otvaram naš sastanak e, s odbora e, Ređi. Hvala što ste došli ovako rano ujutro. I e, spremni smo za glasovanje. Evo, možemo početi zato što imamo kvorum. Prvo e, izvješće je izvješće o posebnim mjerama za pruženje dodatne potpore s državama članicama pogođenim prirodnim katastrofama. Nakon razmjene mišljenja na izvanrednom sastanku 16. veljače članovi odbora Ređi su odlučili da se glasuje e, je pojednostavljeno procedurom sa amandmanima nakon konzultacije između izvjestitelja sjednih koordinatora, e, predsjedavajuća je podijelila nacrt izvješća sa izvješćama komisije da se napravi zasebni os prioriteta do 100% financiranja za e, operacije kojima je svrha da se pruži pomoć kod prirodnih katastrofa, ali najmanje 5% to je najviše 5% alokacija iz Europskog e, fonda za regionalni razvoj koji je dodijeljen svakoj zemlji za ovo programsko, ovo programsko razdoblje jedna desetina članova ovog odbora je mogla dostaviti svoje primjedbe do 17. ožujka u petak u podne. Nije bilo nikakvih prigovora, niti predsjedavajuća, niti tajništvo nisu dobili nikakve prigovore, tako da se smatra da je ovo izvješće ovime usvojeno. Predlažem da se odbor e, složi da se u skladu sa članom 69c pokrenu pregovori, da se mandat e, zapravo sastoji od jednog mandata prijedlogu komisije koji je sadržan u izvješću koji je usvojen i da pregovarački tim, u njemu budem ja kao predsjedavajuća izvjestiteljica i izvjestitelji u sjeni. Mogu li onda e, molim vas elektronskim glasovanjem e, to potvrditi? Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I odluka je e, usvojena većinom glasova. E, hvala. To je prvo glasovanje. Drugo, drugo glasovanje je o e, izvješću gospodina Novakova, prava kombinacija financiranja za europske regije, ravnotežena primjena financijskih instrumenata i bespovratnih sredstava o kohezijskoj politici Europske unije. Znate e, priču e, o ovom izvješću, o tome se već odla rasprava. Gospodine Novakov, želite li nešto reći? Ne, u redu, hvala. I onda idemo ravno na glasovanje. Hvala. Počinjemo s amandmanom 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 25 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, Mislim da se odbija. Hoćete li da to provjerimo? U redu, provjerit ćemo, znači amandman 30. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I odbija se. Hvala. Amandman 31. Za. Protiv. Suzdržani? Odbija se. Amandman 32. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 33. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 34. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 37. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 41. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 42 za, protiv, suzdržani. Evo, provjerit ćemo to. Znači, amandman 41, elektronsko glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Ja sada znam kako je ta slika. Amantman 43 za, protiv, suzdržani, odbio se. Amandman 44 za, protiv, suzdržani, odbija se. I sada idemo na kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sad idemo na e, prijedloge odbora za proračun. Jedan, za, protiv, suzdržani, odbija se.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 Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 88 za, protiv, suzdržani, mislim da se odbija. Amandman 89 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 94 za,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 Odbija se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prijedlog proračuna broj 13, odbora za proračun broj 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, Usva se. Prijedlog odbora za proračun broj 9 za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojeno, provjerit ćemo. Znači, prijedlog odbora za proračun na 9, otvaram elektronsko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. E, prijedlog odbora za proračun 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 15 za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 149 za protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 150 za protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 157 za, protiv, suzdržani, odbija se. Hoćete provjeriti u redu. Provjerit ćemo amandman 157 elektronskim putem. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. I odbija se. Kompromis 17. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 171. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Hoćete provjeriti? U redu. Provjerit ćemo 171. Elektronskim glasovanjem. Otvaram glasovanje. zatvoran glasovanje. Odbija se. Amandman 172. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 173. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 178. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 180. Za? protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlog e, odbora za proračun 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sugestija broj 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usva se. 4 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 19 za, protiv, suzdržani, Odbija se. Amandman 22. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. Amandman 23. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. Prijedlog odbora Agri A. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. Prijedlog Agri B. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. Agri C. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri D za, protiv, suzdržani, odbija se. E za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri F za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri G za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri H za, protiv, suzdržani, odbija se agri i za protiv suzdržani odbija se agri 1 za protiv suzdržani odbija agri 3 za protiv suzdržani odbija se agri 5 za protiv suzdržani odbija se agri 10 za protiv, suzdržani, odbija se. Agri 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 13, ne, 12, 13. Agri 13 za, ima ih toliko. Dakle, za, Dakle, u redu nastavljamo jer imamo jedan u sredini koji ne smije biti blok. Znači 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 18 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 19 za, protiv, suzdržani, odbija se. 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 23 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 25 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 26 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 27 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 30 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 31 za, protiv, suzdržani, Odbio se. I sada ćemo glasovati o cijelom izvješću sa svim ovim amandmanima, elektronskim glasovanjem, otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. I izvješće je usvojeno. Gospodine Novakov, čestitam vam. Here we go. And we continue now. I sada nastavljamo sa sljedećim izvješćem, odnosno mišljenjem, ispričavam se. Izvjestiteljica gospođa Presa radi se o produljenju trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenje tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja. Gospođa Bresa nije ovdje, tako da ćemo odmah sada krenuti sa glasovanjem. Počet ćemo sa amandmanom 11. tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 78. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 79. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 80. Za? protiv, suzdržani, odbija se. I sada idemo na usmeni amandman, e, na amandman 81. Je li netko protiv tog usmenog amandmana? Ne, u redu. Sad ćemo glasati o amandmanu 81 sa usmenim amandmanom. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sad idemo na amandman 83 sa usmenim amandmanom. Je li netko protiv usmenog amandmana? Ne. Glasujemo sada 83 sa usmenim amandmanom. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 85 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 86 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 92 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 93 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 94 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 95 za, protiv, suzdržani, Odbija se. Kompromis 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 98. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 99. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 100. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 4. Za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. Amandman 101 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 103 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 104 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 106 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 107 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 108 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 110 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 111 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman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 Amandman 125 za, protiv, suzdržani, odbija se. A sad idemo na amandman 126 sa usmenim amandmanom. Je li netko protiv usmenog amandmana? Ne. U redu, onda glasujemo o 126 sa usmenim amandmanom. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 128 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 130 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 131 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 137. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 140. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 139. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 13. Za, protiv, suzdržani, usvoje se. Amandman 142 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 145 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 146 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 147 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 148 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 149 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Evo da provjerimo. Provjerit ćemo. Zato što nisam sigurna. Znači 14. 14. Elektronsko glasovanje za amandman 14. Otvoren glasovanje. Evo sad će raditi, dakle otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. I usvaja se. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 19 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sad idemo na amandman 21 sa usmenim amandmanom. Nije li itko protiv usmenog amandmana? Ne. Dakle, sada glasujemo o amandmanu 21 sa usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvaja se. Znači 22 se ne razmatra. Sad imamo uvodnu izjavu 6 sa usmenim amandmanom, jer netko protiv toga ne u redu, znači e, uvodna izjava 6 sa usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 27 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 38 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada Imamo amandman 59 sa usmenim amandmanom ili netko protiv usmenog amandmana? Ne, u redu. Onda glasujemo o amandmanu 59 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 60 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 62 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 64 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 19 e, za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 65, e, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 66 za, protiv, suzdržani, mislim da je usvojen, ali provjerit ćemo Amandman 66 elektronskim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 20 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada idemo na e, usmeni amandman uvodno izjavu 21. Tko je za? To je li netko protiv? Ne. Znači sada glasujemo o uvodnoj izjavi 21 sa usmenim amandmanom. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada idemo konačno na elektronsko glasovanje o cijelom mišljenju. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. I Mišljenje je usvojeno. Hvala vam. Okay. The next. Iduća, iduće glasovanje odnosi se na procjenu provedbe obzora 2020 s obzirom na privremenu ocjenu i na prijedlog okvirnog programa 9 Walton Miltebum želi li nešto reći? Ako ne, pređimo na glasovanje. Počet ćemo sa kompromisom 1. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se.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 Amandman 53. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerimo. Dakle, amandman 53. Elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Oprostite, nisam dobro vidjela. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 10. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 71. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 73. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 74 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 76, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 77, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. A sada konačno glasovanje i sada otvaram konačno glasovanje o cijeloj ocjeni. The vote Zatvaram glasovanje. I mišljenje je usvojeno, tako da čestitam gospodinu Van Miltenburgu. Sada nastavljamo sa sa glasovanjem o internet povezivosti za rast, konkurentnost i koheziju, Europski gigabitno društvo i 5G, izvjestitelj Andrew Luer. Želite li nešto reći, gospodine Luer? Da? Izvolite, normalno ja pre, prepuštam posao izvjestitelja drugima, međutim ovdje se radilo vrlo važnom izvješću, tako da želim nešto više reći. Zahvaljujem naravno se zahvaliti kolegama na sastavljanju ovog izvješća. Hvala lijepa. I sada počinjemo sa kompromisom 1, dakle glasovanje o kompromisu 1, tko je za, tko je protiv, suzdržani i usvaja se. Kompromis 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 10. Tko je za amandman? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 4. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis pet Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis šest Tko je za? Tko je protiv? suzdržani? Usvaja se. Kompromis sedam Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis osam Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Kompromis devet Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis deset Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 54 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis sedamnaest za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada prelazimo na konačno glasovanje, elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. Any Ima li pitanja? Zatvaram glasovanje. I mišljenje je usvojeno, dakle moje čestitke. Uh, Sada eh, posljednje glasovanje za danas je o mišljenje o Eh, je eh, izvjestitelj gospodin Damata, a to je promjena, eh, promičba internetske povezanosti u lokalnim zajednicama. Izvjestitelj ništa ne želi doditi, tako da počinjemo glasovanje sa kompromisom 1, koji je za, koji je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 58, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 64 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 65 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 Amandman 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Tako da je usvojeno. Čestitam gospodinu Damatu. Hvala vam lijepa. U ovom trenutku zatvaramo glasovanje, zaključujemo glasovanjem. Hvala vam lijepa. To je bio dobar posao koji smo obavili, a sada, a iduća točka na dnevnom redu u regiju je Molim vas za tišinu. Ako netko želi napustiti dvoranu, neka to učini u tišini ako je to moguće, ali nije. U redu. Nastavljamo sa razmatranjem nacrta izvješća koji je pripremila gospođa Westphal sa zanimljivim naslovom sastavnice za kohezijsku politiku Europske unije nakon 2020. E, kraš, krajem prošle godine regiji je odlučila pokrenuti e, izvješće o budućnosti e, kohezijske politike u razdoblju nakon 2020. sa ovim naslovom i e, odredila je gospođu Westphal za izvjestiteljicu. Cilj jest predstaviti poziciju Europskog parlamenta o glavnim elementima modernizacije kohezijske politike nakon 2020 s obzirom s obzirom na predstojeći sastanak o kohezijskoj politici u lipnju 2017. Imali smo e, radionicu, prva razmatranje sa e, političkim odjelom B na sastanku u siječnju mm, planiramo e, u, svibnju održati glasovanje, radi, radit će se o izvanrednom sastanku i ja sam predložila krajnji rok za E, da rok za podnošenje amandmana bude 30. E, ožujka, tako da ćemo imati dovoljno, dovoljno vremena za e, sastanke izvjestitelja u sjeni, tako da ću sada predati riječ gospođi Westfal da predstavi svoje izvješće. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, dobro jutro svima i e, iako smo glasovali e, još je pred nama rad Dakle, ne radi se samo o zanimljivom naslovu, nego i o zanimljivom poslu koja na posljedku je pred nama, jer rasprava o budućnosti e, regionalne politike je već počela i time mislim ne samo pitanje tko je reformo e, mogu biti smislene ili koje poboljšanja trebamo. Jučer smo imali smo potpredsjednika gospodina Katajnena i tu sam e, zaista e, primijetila o čemu se zaista radi. Radi se zaista o pitanju i postoji li uopće nakon 2020. uopće europska regionalna politika jer e, ako pogledam s jedne e, strane, pogledam e, bijelu knjigu predsjednika Junkera i scenarij četiri, onda dobivam određene dvojbe hoće li je zaista biti i onda kada još postoji kada postoji intervju e, povjerenice Jurevalo, onda zaista imam svoje dvojbe što se tiče regionalne politike, jer ona izrijekom kaže da ona ne zna točno koliko budućnosti e, novca će biti na raspolaganju za regionalne politike, to znači ako if there will be one at all, dakle ako će uopće biti, drage kolegice i kolege, mi moramo jako pripaziti da kohezijska politika ne bude ukinuta i to je izvrstan instrument europske solidarnosti, taj jedinstveni instrument rasta i novih radnih mjesta, taj instrument koji e, e, čini Europu vrlo opitljivom, e, koja pomaže ljudima i to zaista ne smije biti uništeno. moj nacrt izvješća to zaista E, vrlo jasno daje do znanja. Mi trebamo snažnu i modernu kohezijsku politiku, ali pri tome isto tako vrijedi da određene stvari moraju ostati onako kako jesu, dok druge stvari moraju se poboljšati. Prvo e, ću govoriti o tome što bi trebalo ostati i smatram da e, primjerena financijska, e, e, financijska sredstva su nužna jer regionalna politika može svladati više zadaća ako naravno ima više novca, a ne manje novca. Također isto tako mislim da općenita struktura regionalne politike smislena jest i bila je i treba biti zadržana. To znači da i dalje i tu zaista polažem veliku pozornost na to da sve regije u Europi budu poticane. Naravno sa težištem na manje razvijene regije, ali i prijelazne regije i dalje one koje su bolje razvijene i one trebaju eh, poticajna sredstva Europske unije to se u svakom slučaju dokazalo i pokazalo, a e, e, određena koncentracija jest dobra, ali e, sigurno udaljavanja međutim uvijek projekti se moraju potici koji su inovativni, koji stvaraju novi rast, nova radna mjesta i koja naravno štite okoliš. Drage kolegice i kolege, što bi trebalo popraviti? Tu e, mi padaju e, tri stvari na pamet. Prvo, i to nije tajna, a to je pojednostavljenje postupaka i tu govorimo neprestano o tome ta tema nas već dugo vremena zaokuplja, jer uvijek postoje e, pritužbe da postoji previše birokracije i smatram da moramo, smatramo da trebamo smanjiti taj e, pritisak birokracije i tu se prije svega radi o tome da izađemo iz začaranog kruga, dakle one koji e, podnosi zahtjev grešku. Onda postoji nova pravila da bi se e, te kreške, međutim ta nova pravila dovode do nesigurnosti, a ta nesigurnost dovodi do nastanka novih e, e, pogrešaka. Zašto ne ići novim putim? A to znači možda jedan nekonvencionalan put izabrati, a to što želim reći jest da onaj tko do, već godinama e, je radio dobro, bez većih pogrešaka, taj mora ili treba e, popunjavati manje formulara i treba manje biti kontroliran. A povrh toga e, treba postojati nekoliko natuknica za pojednostavljenje zajedničkih pravila za sve i to ćemo to smo nedavno čuli da e, je to bi e, poprilično olakšalo rad na terenu. E, iz mojih razgovora znam da usklađivanje pravila o potporama bi bilo nešto od velike pomoći. Osim toga, mogu se zamisliti da e, postoji data, e, e, banka podataka o poticima ili određeno sučelje ili jedna platforma gdje bi se komune, dakle jedinice lokalne samouprave mogle informirati. Druga tema jest fleksibilnost. Smatram da je dobro da imamo jednu tematsku koncentraciju i istodobno naše jedinice lokalne samouprave moraju biti u stanju da E, reagiraju na nepredviđene okolnosti, nepredviđene događaje, kao što je recimo izbjeglička kriza je dobar primjer, ali svakako i drugih primjera ima, kao što je recimo tehnički napredak u nekim regijama. Naravno, naše jedinice lokalne samouprave moraju reagirati na to. I da bi se postigla ta fleksibilnost, predlažem da se uspostavi da se Eh, jedan dio eh, kohezijskih sredstava zadrži i onda se nakon 4-5 godina eh, pogledati koji su novi izazovi nastali i onda se na odgovarajući način brzo može na njih reagirati. Smatram da je dobro da ta rezerva, da ta pričuva bude na razini programa. Povrh toga, naravno, bilo bi dobro kada bi ostali operativni programi koji bi koji bi se lakše, jednostavnije mogli prilagoditi. I treća stvar, <clears throat> smatram, da bismo trebali eh, načelo partnerstvo za kojeg smo se toliko borili i na, u svijetku ga proveli i dalje taj načelo trebali pojačati u aktualnoj programskoj eh, razdoblju. To načelo dobro funkcionira u nekim regijama, u nekima manje dobro, u nekima uopće ne. I mogu se zamisliti da za održavanje tog e, principa da jednostavno propišemo obvezu. A što se tiče drugih stvari, vrlo kratko, e, ne bi vas trebalo čuditi mi bismo naravno trebali se zalagati za to da e, rezultati e, agenda e, i dalje treba uzeti u obzir u daljnjoj kohezijskoj politici, a povrh toga moramo se pobrinuti za jaču vidljivost naše politike, a to znači potrebno je spomenuti da zato to su potrebna izvješća. A isto tako mora biti jasno da financijski instrumenti mogu biti E, smisleni dodatak kako bi regionalna e, e, politika se zasnivala na bespovratnim sredstvima. A što se tiče područjima politike, iako nema politike koja se nastavlja na E, politiku 20 i 20. Mislimo da treba se svakako e, pobrinuti za e, politiku koja će se boriti za više gospodarskog rasta, više radnih mjesta i za zaštitu okolišta. I dopustite par riječi o postupku. Ovo izvješće treba zajedno sa biti završeno u lipnju, dakle za forum o koheziji komisije Stoga ćemo o tome glasovati ovdje u regiju već u e, svibnju i tu se oslanjam na e, suradnju sa e, izvjestiteljima u sjeni i tu zaista ću biti zahvalna na dodatnim idejama. Neke formulacije izvješća iz Lambert, dakle kada se radi o članku 16, tu ćemo preuzeti, a nakon što postignemo jedan dogovor različitih klubova zastupnika i kada ćemo imati različita mišljenja, ja se nadam da nećemo imati mnoštvo e, e, mišljenja i e, prijedloga za amandmane. Naime, ja zaista smatram da moramo zaista izboriti veliku bitku koja se ne odvija između nas, nego na drugoj strani i e, velika bitka bit će za to da budućnost regionalne i kohezijske politike zadržimo, da ju možemo zadržati i tu kohezijsku politiku i e, želim ju e, oblikovati tako da ona bude usmjerena prema budućnosti, da bude pojednostavljena. Dakle, potreban je precizan, kratak, ali trebamo jedan tekst koji će biti pregledan, i ovdje u odboru i zajedno sa Europskim parlamentom mi ćemo voditi tu bitku. Hvala vam lijepa. Thank you, thank you, Hvala vam. I sada ćemo otvoriti raspravu sa izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Hefman. Thank you, Madam Chair. Hvala. Hvala vam predsjednice, dame i gospodo. Prije svega, dopustite mi da zahvalim izvjestitelju na ovom izvješću. Mislim da je ovo vrlo zanimljivo štivo i moram reći da se u potpunosti slažem sa većim dijelom onoga što se nalazi u izvješću, da kako imam i neke komentare, ali na samom početku našega rada mislim da postoji osnova za postizanje kompromisa i to solidna osnova. Prilikom e, razgovora o kohezijskoj politici nakon 2020. godine moram priznati da mi je žao što ponovno moramo ponavljati da je riječ o najvažnijoj investicijskoj politici Europskoj uniji te da se ona mora sačuvati i da se mora nastaviti provoditi. Ako se to dovodi u pitanje, mislim da je to uistinu velika greška na razini Europske unije. Često se govori o tome da treba promicati kohezijsku politiku, da želimo kako ona bude da bude vidljivija. I iznenađeni smo kada naši građani nisu dobro informirani o postignućima te politike. No uistinu se pitam kako ljudi mogu biti zadovoljni tom politikom ukoliko mi sami u internim raspravama dovodimo u pitanje tu politiku i čini mi se kao da sami sebe i jedni druge moramo uvjeriti u to da ovo uistinu jest do sada najvažnija politika na razini Europske unije. Ja nemam nikakve sumnje u to da trebamo osigurati odgovarajuća sredstva za tu politiku u razdoblju nakon 2020. godine. Brexit nam ovdje ne može poslužiti kao izgovor to ne može biti izgovor za rezove, e, ne mogu biti izgovor niti mjere štednje. E, dakle, i to ne smije dovesti do umanjivanja sredstava za ovu politiku. Želimo li biti optimistični u pogledu kohezijske politike i želimo li da nam ona pomogne u promicanju ugleda Europske unije među građanima? Moramo se sabrati i moramo unijeti određene promjene. Budemo li u tome uspješni, više nam neće trebati promičba kohezijske politike. To više neće biti potrebno jer će biti svima dobro poznato. Što se tiče simplifikacije, to je također jedno područje koje je izvjestiteljica spomenula. Dakle, prednosti ove politike se ne vide od gomile birokratskih pravila E, i svih propisa e, koje treba proći da bi se došlo do sredstava. Ja sam to spomenuo u više navrata, drago mi je da se to spominje i u izvješću. Treba nam više povjerenja prema korisnicima i to na svim razinama. Moj san je sljedeći, ja imam san, a to je da svi ljudi koji kreiraju pravila i uvjete unutar kohezijske politike da se jednom nađu sa druge strane stola. Što time želim reći? Da moraju sastaviti projekt, da ga pokušaju provesti, da moraju zatražiti novac, dakle podnijeti zahtjev i da nakon toga moraju proći kontrolu. I nakon toga će vjerojatno na drugačiji način razmišljati o onome što sada rade. Zatim želim spomenuti pitanje sinergija. Potrebne su nam sinergije među raznim programima, obzor 2020. Zatim fondovi EFSI. A ako je ta sinergija stvarna, onda će to značiti da će i rezultati kohezijske politike biti vidljiviji. Zatim, treća stvar, fleksibilnost. Ja smatram da se samo po sebi podrazumijeva da nam treba plan, da moramo planirati kako ćemo i na što trošiti novac. Međutim, u ovom sadašnjem trenutku moramo voditi računa o stvarnim činjenicama. Dakle, potrebna nam je određena fleksibilnost, jer u proteklom će nas e, vrijeme pregaziti. Moramo biti fleksibilni kako bismo uzeli u obzir te promjene. Zatim partnerstvo, je također važno. Neću ulaziti u detalje, budući da je izvjestiteljica vrlo elokventno o tome progovorila. Dakle, to moramo proširiti. Zatim, e, bespovratna sredstva i to je nešto što treba očuvati. sva ostala sredstva e, trebaju biti dopuna bespovratnim sredstvima, dakle to je novac koji se ne mora vratiti, za razliku od bespovratnih sredstva, od, dakle to su to bespovratna sredstva. Osim toga možemo imati i mješoviti sustav, što bi značilo da postoje bespovratna sredstva, te isto tako i zajmovi za isti projekt. U nekim slučajevima, ukoliko je korisnik dobro proveo projekt, može se razmisliti o tome da se ukinu kamatne stope ili da se otpiše dio zajma. Mislim da bi to bio, bio dobar poticaj za ostale korisnike da e, izrade kvalitetne projekte. I mislim da ćemo na taj način imati sve veći broj korisnika e, budemo li išli tim smjerom. I ono što mi se čini najvažnijim da bi sve ovo bilo uspješno i da bi zaživjelo, je da e, oni koji će doći ovdje nakon nas ne moraju ponovno razgovarati o tome kako to da ovaj proračun nije na visini očekivanja, zašto se kasni s isplatama. Dakle, mi moramo te promjene uvesti sada i sve treba biti pravovremeno. Svi programi trebaju početi u isto vrijeme. A to znači da, se, da mi moramo odraditi e, sav posao i sve finalizirati na vrijeme. Možda će ovo zvučati kao provokacija, ali mislim da je trenutak ne samo da prikažemo rezultate koji se postižu zahvaljujući kohezijskoj politici, nego i da javnosti objasnimo kako bi e, svijet izgledao da nisu u mogućnosti koristiti sa sredstvima kohezijske politike. Mi bismo im mogli pokazati kako bi lokalne zajednice izgledale bez pomoći koja se dobiva iz kohezijske politike. Na taj način bi oni shvatili da bez e, tih e, desetaka tisuća projekata da bi bilo mnogo manje radnih mjesta, cestovne infrastrukture, te da bi sama kvaliteta života bila mnogo lošija. Gospodin Poreba, izvolite. Hvala. Dame i gospodo, nakon eh, eh, riječi izvjestiteljice i nakon ovoga što je rekao kolega, mogu samo reći da su oni rekli gotovo sve što sam ja htio reći, iznijeli su gotovo sve moje preporuke, u potpunosti se slažem i sa izvjestiteljicom i sa prethodnim govornikom. kako kada je riječ o kohezijskoj politici, mi nju moramo nastaviti provoditi. To je jedna politika koja ne bi smjela biti predmet sumnji ili prigovora, kako treba nam veća fleksibilnost, e, treba nam simplificirani sustav. E, Nadovezat ću se na nešto što je rekao gospodin Hekman što je važno za moj klub zastupnika za EKR, er, a to su sinergije između EFSI-a i e, strukturnih fondova. Mislim da bismo na tome trebali poraditi i Također smatram da bi trebalo u izvješću naglasiti potrebu za postizanjem sinergija. Mi ćemo da kako predložiti svoje amandmane koji će ići upravo u tom smjeru. Htjeli bismo naglasiti potrebu za nastavkom i jačanjem kohezijske politike u budućem razdoblju. Ne želim ponavljati argumente koji su već izneseni od strane izvjestiteljice i od strane kolege iz kluba zastupnika Pučana. Naš klub će biti konstruktivan, mi ćemo podržati ovo izvješće. Te se nadam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim ishodom. Hvala. Hvala sada gospodin Jan Milterburg kao izvjestitelj u sjeni. Hvala predsjednice. Prije nego što se poigramo sa time kako će izgledati buduća kohezijska politika, moramo razmisliti o temeljima. Hoćemo li razrušiti cijelu strukturu koja već postoji ili želimo samo skromnu renovaciju. Čini mi se da je izvjestiteljica za ovu drugu opciju, ja se u potpunosti slažem s njime, Mislim da trebamo zadržati osnovni postojeći okvir kohezijske politike i nakon 2020. godine, međutim tu postoji, e, postoje neki elementi koje treba poboljšati, primjerice što se tiče kontrola, slažem se s namjerom izvjestiteljice, trebaju nam uistinu jedinstvena pravila za sve fondove i moramo imati jedinstven sustav informiranja i revizije. Što se tiče fleksibilnosti, ja se slažem sa predloženim mjerama komisije u okviru uredbe Omnibus. Trebaju nam e, takve mjere fleksibilnosti kako bismo se nosili sa izazovima e, koje za nas predstavlja izbjeglička kriza. Zato se slažem sa gospođom Vespal da nam treba jedan koherentan transnacionalni pristup koji treba iskoristiti i pripremiti za zakonodavni paket e, u razdoblju nakon 2020. godine. Međutim, postoji jedan e, važan dio e, ovog izvješća koji govori o fleksibilnosti koji je za mene upitan. A to je ta ideja da trebamo imati jedno pričovna sredstva za nepredviđene izdatke i mogućnost reprogramiranja. Kao što znamo, reprogramiranje može biti dopušteno samo u iznimnim situacijama i mora biti uravnoteženo. Reprogramiranje može biti kontraproduktivno i ugroziti stabilnost i predvidivost e, višegodišnje strategije ulaganja. Prema tome, pitam se u kakvim okolnostima bi se koristila ta e, pričuva koju ste spomenuli. Pretpostavljam da ona treba i dalje biti povezana s tematskim ciljevima. I zanima me što će se dogoditi ukoliko regije na kraju ne iskoriste ta pričuvna sredstva, što će se dogoditi s tim novcem. Zatim postoji još jedan dio u kojem se ne slažem e, sa izvjestiteljicom, a to su e, dakle makroekonomski uvjeti. Ja se slažem sa makroekonomskim uvjetima i mislim da je to dobar poticaj za dobre fiskalne i ekonomske politike. Nadalje, to omogućuje da se smanji neproduktivne trošenje kohezijske e, sredstva iz kohezijske politike. Također sam protiv teritorijalne dimenzije u okviru europskog semestra. Želimo li snažnije ekonomsko upravljanje i bolju koordinaciju politika među državama članicama, moramo ustajati i na tome da naglasak i dalje bude na europskom semestru budući da je riječ o nacionalnim makroekonomskim politikama i ako tu uvedemo teritorijalnu dimenziju, čitav proces koordinacije u okviru europskog semestra mogao bi izgubiti fokus, a isto tako i smisao. E, zatim izvjestiteljica u jednom dijelu izvješća govori o tome kako bismo se trebali nositi sa demografskim izazovima. To je stvarni izazov i EFSI fondovi tu mogu imati važnu ulogu. Međutim, nije dovoljno samo povećati sredstva. U regijama e, koje se nalaze pred demografskim izazovima, fondove moramo koristiti na pametan način. Primjerice da se izbjegne odljev mozgova, Sredstva iz fondova trebaju se koristiti da se osnaži pozicija malih i srednjih poduzeća, da se ulaže u otvaranje novih radnih mjesta i to će na kraju spriječiti odlazak ljudi iz tih regija. Na kraju želim spomenuti nešto što se tiče e, međuregionalne suradnje na paneuropskoj razini, to je Interreg C. U ovom trenutku regije koje surađuju e, unutar inicijative inicijativa ne mogu e, financirati svoje projekte iz Interrega C, dakle ne mogu primjerice ulagati u razne demonstracijske projekte, postrojenja, samo mogu razmjenjivati informacije na transnacionalnoj razini u sklopu Interrega C. Kako bi se olakšala ulaganja, trebali bismo povećati sredstva za europsku teritorijalnu suradnju i možda bismo trebali otvoriti mogućnost unutar Interrega C u buduće za izravna ulaganja u regije. Želim zahvaliti izvjestiteljici na nacrtu izvješća i nadam se da ćemo zajedničkim snagama sa svim izvjestiteljima u sjeni ovaj nacrt izvješća pretvoriti u jedan tekst koji će biti još ambiciozniji jer na kraju krajeva trebaju nam i ambicije kako bismo stvarili napredak u kohezijskoj politici u razdoblju nakon 2020. godine. Hvala. Gospođa D'Amato. Grazie, Presidente. Grazie anche Westphal per questo Hvala vam predsjednice. Kao prvo želim zahvaliti zastupnici Westphal na nacrtu izvješća gdje se govori o kohezijskoj politici nakon 2020. godine. Naš odbor mora početi razmatrati neke važne političke odluke u tom smislu. Prije svega želim naglasiti neka načela ugovora kao što su solidarnost i e, kohezija, dakle socijalna i teritorijalna kohezija. To su načela koja moraju ostati u središtu svake reforme, to ne smije biti samo mrtvo slovo na papiru i u tom smislu nam trebaju konkretni politički potezi. Moramo biti sigurni da ne zanemarujemo e, tu izgradnju mostova između građana i europskih institucija. Moramo biti oprezni kod izgradnje europskog projekta. Mi se sada nalazimo na jednoj povijesnoj prekretnici i moramo zapravo prijeći sa riječi na dijela. Govor u Rimu koji ćemo čuti sutra, a i zbivanja u proteklih nekoliko tjedana su dobra podloga za novu uredbu. Mi se slažemo sa izjavom kolege i zapravo s njegovim protivljenjem makroekonomskoj uvjetovanosti. Postupak ekonomskog upravljanja mora biti recipročan. S obzirom da smo mi protiv članka 23. Moramo pronaći pravu formulu, barem u izvješćima na vlastitu inicijativu. Dakle, to ne smije biti nešto što će se razvodniti e, pomoću kompromisnih amandmana. Odbor za regionalni razvoj mora tu dati jasan signal. Stavak e, sedmi je, dakle, tekst u kojem se apelira na komisiju da ima pričuvna sredstva. E, tu se govori o reprogramiranju kako bi sredstva odgovorila na specifične potrebe svih regija. A vezano uz ono što se dogodilo ovo ljeto i ovu jesen, vidjeli smo neke prirodne katastrofe do kojih je došlo Dakle, revidiranje programa kako bi smo fleksibilnije odgovorili na potrebe pojedinih dijelova Europske unije je nešto što je nužno. A nadalje, e, što se tiče indikatora i alociranja sredstava u stavku 15. Mi smatramo da postoje neki drugi pokazatelji kao što su e, društveni napredak, dakle ne samo indikatori koji se vezuju uz BDP. Niti jedna metodologija nije savršena, no trebali bismo pomoću boljih i kvalitetnijih kriterija mjeriti sposobnost društva da odgovori na potrebe pojedinih građana, kao što je kvaliteta zdravstvene skrbi, zatim pravo na sigurnost. Moramo razmišljati o tome kako dugoročno poboljšati život građana. E, drago mi je da su neki oprezni vezano uz financijske instrumente. Što se tiče uredbe Omnibus, postoji e, bojazan vezano uz Junkerov plan. Međutim, ukoliko istinu želimo da se postignu sinergije, Nažalost, e, reforma povjernika Dombrovskisa je usvojena. inicijativa venga in mente alla Commissione o ad alcune cancellerie continentali. Trebamo se pobrinuti da da vijeće komisije ne idu tim smjerom. Dakle, što se tiče e, međunarodnog sufinanciranja, moram reći da svi zapravo od nas očekuju što će se dogoditi nakon 2020. godine, a znakovi koje smo dobili od Europe E, moraju se uistinu naći u znači, amandmanima, ne smiju se ignorirati od strane ovog odbora ili plenarne sjednice. Hvala, imam još tri imena koja su zapisana. Ima li još netko? Gospodin Van Nistelroj, gospođa Smokova, gospodin Van, gospodin Bogović. U redu. E, zapisat ću vaša imena na popis. Sada možemo nastaviti. Gospođa Maletić, izvolite. Thank you very much, Madam Chair. Hvala vam predsjednice. Ja bih također htjela zahvaliti izvjestiteljici i izvjestiteljima o sjeni na njihovim izlaganjima. Izuzetno mi je drago što smo se svi složili da je kohezijska politika politika koja je iznimno važna za budućnost Europske unije. Mi želimo da Europa bude globalni predvodnik, da bude snažna i inovativna, no moramo imati na umu da je Europska unija onoliko snažna koliko je najslabija njezina najslabija država članica i u tom smislu je važna kohezijska politika. Tu je riječ o solidarnosti, investicijama, rastu i zapošljavanju, o pametnom i e, uključivom i održivom rastu. No, što ono što ovdje želim naglasiti jest sljedeće, naime, pozicija kohezijske politike nije najjednostavnija. To je politika koju treba snažno koordinirati i horizontalno i vertikalno na razini država članica i na razini Europske unije. I zato mislim da svi imamo ponekad poteškoća sa koordinacijom kohezijske politike i na neki način i u državama članicama i u Europskoj komisiji. To predstavlja jedan zaseban svijet i zasebnu politiku. No mislim da to treba biti snažno povezano sa svim ostalim. Ovdje je riječ o otvaranju novih radnih mjesta, o radničkim uvjetima, energetici, prometu, gospodarstvu, zaštiti okoliša, obrazovanju, znanosti. Dakle, to se dotiče svih područja u Europskoj komisiji primjećujemo u velikom broju slučajeva da razne glavne uprave ne koordiniraju dobro svoj rad i da ne, nisu koordinirane sa direktorima koji su nadležni za regionalnu politiku, a na razini država članica ministri koji su nadležni za provedbu regionalne politike i kohezijske politike na neki način su isto tako odvojeni i predstavljaju jedan e, paralelan svijet u odnosu na sva ostala ministarstva. Dakle, taj nedostatak koordinacije također je doveo do slabe provedbe i nedovoljnih rezultata u kohezijskoj politici te do kašnjenja sa provedbom. Mi moramo iznaći način da surađujemo jer upravo o tome je riječ. Dakle, riječ je o dobroj suradnji i koordinaciji. Ako to propustimo učiniti, onda nećemo dobiti odgovarajuće rezultate, niti će provedba biti na odgovarajućoj razini. I zato moramo pronaći rješenje da se bolje koordiniramo. Tu je riječ o horizontalnoj koordinaciji što se tiče vertikalne koordinacije. To čini kohezijsku politiku još kompleksnijom, budući da tu treba uključiti sve regije, lokalne vlasti, znanstvenike, poduzetnike, mlade, dakle sve dijelove društva, svi oni moraju biti uključeni u taj proces. Želimo li uistinu e, dobiti rezultate kohezijske, iz kohezijske politike? Na kraju krajeva to su ti akteri koji će na kraju biti nositelji projekata i e, zato nam je to potrebno. Upravo zato mislim da bi ovakve poruke trebalo osnažiti u tekstu izvješća. A zatim tu isto tako postoji potreba da zajedno, dakle paralelno radimo sada tijekom 2017. i 2018. Dakle, mi bismo trebali djelovati na razini Europskog parlamenta i Europske komisije, ali isto tako i država članica. Dakle, treba raditi na provedbi za razdoblje od 2014. do 2020. Kako ubrzati provedbu, kako pripremiti projekte. Trebali bismo postići kvalitetnu provedbu i dobre rezultate za ovo sadašnje razdoblje do 2020. godine, no isto tako smjesta trebamo početi raditi na novim propisima za buduće razdoblje. Ne možemo početi s radom na operativnim programima za razdoblje nakon 2020. tek 2019. godine. To je prekasno, to smo već naučili iz prethodnog razdoblja. Moramo paralelno raditi na novim operativnim programima i odmah krenuti u provedbu, odmah 2020. Već 2020. ne 2021. Hvala gospodine Nilsson, vi ste se javili za riječ. Mislim da je ovaj dokument, ovo izvješće zaista jedan solidan dokument koji može poslužiti kao nekakva, nekakav zajednički nazivnik od kojeg možemo pokrenuti raspravu. No sada možemo gledati kako možemo ovo još poboljšati. Mislim da je ovo vrlo kvalitetan dokument. Tri točke o kojima govorim, dakle, trebamo li to promijeniti ili poboljšati. Kao prvo, pojednostavljivanje. Moramo naravno imati uvjete kako bismo se pobrinuli da komisija zaista iznese e, prijedloge za pojednostavljenje tamo gdje se stvari mogu pojednostaviti. No moramo biti jasni što se tiče odgovornosti zemalja članica. Analiza koju smo mi proveli u švedskim regijama gdje se ljudi žale na birokraciju, papirologiju i na sve te poteškoće, ne radi se o e, Europskoj komisiji koja generira tu papirologiju i birokraciju, nego e, vlasti u zemljama članicama, tako da moramo potaknuti zemlje članice da one pojednostavne stvari, one treba preuzeti odgovornost za to kako bi stvari logičnije funkcionirale. Mislim da bi to trebalo jasnije naglasiti. Kao drugo, financijski instrumenti. Mislim da u svakoj regiji mora postojati sistem e, za e, kredite koji će mm, ići na razvoj za pojedine kompanije, ali i također za veće projekte gdje surađuje više subjekata. Ako bi proračun Europske unije trebao uključiti financijske instrumente, onda trebamo tu imati i e, neku vrstu e, dobavljača u zemljama članicama i u regijama, ako hoćete. mislim da na E, što se tiče mikrokredita za male kompanije, postoji najveća potreba za zadruge u ruralnim područjima. Tu su nam potrebni financijski instrumenti koji će dobro funkcionirati. To je veoma važan aspekt regionalnog rasta, dakle da ti sustavi postoje i to ne smijemo smetnuti suma. Treća stvar, a to je da mislim da zaista bismo trebali jasnije naglasiti da treba postojati potreba da se stvari financiraju iz različitih izvora, odnosno različitih fondova. Imamo ogromnih problema kod pokretanja regionalnih i ruralnih programa i postizanje toga da oni funkcioniraju. E, zapravo se radi o preklapanju neovisno o tome koliko lokalne ili regionalne vlasti pokušavaju zaista doći do financijskih sredstava, to može biti veoma teško. I tu opet zemlje članice dosta stvari koče. Mislim da sve ukupno imamo dobar temelj e, za suradnju na osnovu ovog dokumenta. Hvala. E, hvala. Sada gospodin Fan Nistelrooy. Hvala vam na ovom nacrtu. Mislim da smo tokom dvije i pol godine zaista napravili jako puno posla, već smo raspravili najvažnije točke i možemo e, graditi na tome i možemo zaista e, sada ubrzati rad na ovom izvješću, pogurati ga da prođe brže. E, tako da to bude riješeno do našeg kohezijskog foruma u lipnju. Veoma mi je drago da je izvjestiteljica uzela u obzir e, sve ono što je predloženo. Baš kao i moji kolege iz EPP-a, ja bih također htio naglasiti jednu stvar, a to je da EPP e, podržava ovaj dokument budućnost kohezijske politike. To je zapravo samo e, nastavak e, te naše europske politike i uvjetovanosti koja je važan element toga. Ako pogledamo scenarije e, koje iznosi Europska komisija u svojoj bijeloj knjizi i raspravo o tome možemo samo zaključiti jedno, a to je da trebate lokalnu i regionalnu uključenost partnerstva u europskom projektu jer dok sam slušao potpredsjednika mm, Europske komisije jučer, meni se čini da su oni svi u pilotskoj kabini. Ali gdje je pista? To je ono što nam nedostaje. Ako imate Europu na više brzina, možda to jest tamo, ali ako građanima ili poduzetnicima ili regijama, školama, europskim građanima e, date tu perspektivu da oni mogu sudjelovati u tom projektu, jedini način je da im otvorite mogućnost. Ne radi se o Europi pobjednika kao pobjednik uzima sve. Ne. Sama, e, sam cilj e, Europske unije je kohezija. Imamo tu političku rasporedu, radit ćemo na ciljevima, makroekonomskim ciljevima i tako dalje. Radi se o makroekonomskoj politici, financijskoj politici. Ne, ali to zapravo ne dopire do građana. Radi se o bankarskoj politici. Kako kažete da su bankari e, nešto pogrešili, sada mi to moramo rješavati, mi moramo plaćati njihove pogreške. Tu nešto nedostaje. Dakle, ljudi u pilotskoj kabini i ljudi na tlu, postoji velika razlika između njih, e, velik jaz. I imamo velik jaz između e, naših ljudi na terenu, ljudi koji odlaze iz svojih zemalja da bi radili u Nizozemskoj ili Njemačkoj. I koja je svrha ako jedna zemlja raste i uzima naj, naše najbolje ljude naše najbolje ljudske resurse, a druge zemlje se suočavaju sa depopulacijom. Postoje alternativa. Alternativa je da iskoristite mogućnosti koje vam pruža regionalna politika. Radi se o našim ESI fondovima, ali i o drugom stupu e, poljoprivrednih fondova, zajedničke poljoprivredne politike. I zapravo tu postoji isti pritisak. Svi kažu idemo to dati u prvi stup poljoprivrednicima, a onda imamo ove dodatne fondove e, kojima je svrha da se osmisle novi projekti u energetici, turizmu i drugim stvarima koji su zaista horizontalni. Tako da mi zaista moramo ovu raspravu e, unijeti u pilotsku kabinu. To je kao kotači na automobilu. Možete imati fantastičan automobil, ali ako nema kotača neće biti dobar. Ljudi žele da, da Europa ide istom brzinom. I mi tu zaista moramo komunicirati to. To je naša mantra koju moramo stalno prenositi. Jer mi se zaista zalažemo u našem e, odboru, ređi, ali moramo ljudima u kokpitu reći e, halo, kamo idete, vi živite u jednoj simulaciji stvarnosti, a mi vidimo kakva je stvarnost. Mi vidimo da građani, što građani rade. Ja sam bio sa građanima u, Njemačkoj, u Frankfurtu, prije toga sam bio u Berlinu. Mladi ljudi, ljudi svih e, dobi izlaze na ulicu i kažu mi želimo nastaviti sa europskim projektom, mi ne želimo ga uništiti, mada postoje problemi. I mislim da u ovim raspravama se svi moramo svrstati i iskoristiti te šanse koje nam se pružaju i ako dođemo na plenarnu e, sa ovim izvješćem, to je zapravo odgovor na e, bijelu knjigu. Da, zaista. I moramo zaista postići da se čuje naš glas i da nas se vidi. I još jedna stvar, a to je makroekonomska uvjetovanost. E, slažem se s gospodinom Famoltebergom da ne možete tu gurati glavu u pjesak i reći u redu možemo trošiti pare. Ne, moraju postati pravi e, uvjeti, mora postojati koordinacija sa e, financijskim upravljanjem i sa sporazumima i mislim da zaista moramo o tome raspravljati, se to ne spominje, no vratit ćemo se na to. Tako da moramo naći načina da nemamo samo, dakle da samo glasujemo za ovo i nego moramo zaista vidjeti što možemo učiniti vezano za tu praksu. Jer sad imamo neka iskustva u Španjolskoj, Portugalu, ali vidjet ćemo kako možemo i što možemo učiniti. I moramo zaista e, pokazati našu snagu. Zamislite, 21 milijarda u ovom fondu. To se nikad do sad nije dogodilo. Dakle, ne smijemo to riskirati. I e, moje mišljenje je da zapravo bismo već trebali 2018. to početi trošiti, jer to u regijama trebamo ulagati. I postoje druge zemlje koje e, su se već e, obvezale i već su te programe počele provoditi. Zašto ih ne nagraditi? kao što smo to učinili sa e, rezultatima koji su već postignuti. To je jedna dogma. Dakle, moramo nagrađivati one koji rade dobro i tako dalje. I moja posljednja primjedba, naravno sad će početi rad na amandmanima. Ja bih se založio za pametnu specijalizaciju. Jer ako govorimo o sinergiji, to je zaista jako dobro. E, sinergija sa EFSEM i tako dalje da, dakle, da imamo sistematski metodološku raspravu. Ali ako govorimo o sadržaju i o toj vezi između različitih dijelova, različitih identiteta, e, Europe, dijelova i regija i smart specijalizacija, pametna specijalizacija nam omogućuje da vidimo gdje e, se istom temom bave drugi ljude koji možda su zaista e, dalje dogurali od vas. Kao što je rekao gospodin van Miltenberg, mi zaista trebamo mehanizme za ubrzanje, e, čak i što se tiče volumena, a što se tiče teritorijalne suradnje. I zanima me možda bi mogle postojati neke aktivnosti zasnovane na Interregu, gdje se dobije veća pomoć od Europske komisije, dakle da vi se prijavite za te programe i onda imate taj dio suradnje i pilot projekte e, koji su formulirani u, u horizontu 2020. Znači, radi se o snažnim primjerima Imamo već regije, industrijske sektore koji već u tome sudjeluju. I te dvije godine ja sam bio izvjestitelj koji sam upravo o tome e, govorio i vidimo da ima puno regija u e, Švedskoj, Bugarskoj, Rumunjskoj gdje imate e, gdje imate cijeli niz mogućnosti na tom planu. I radi, radi se zapravo o nečemu što može povećati naš e, europski regionalni projekt, kao što je rekao gospodin e, Miltenberg. Ova inicijativa je inicijativa koja uzima u obzir postindustrijski razvoj. U prošlosti smo e, govorili o rekonvergenciji i oporavku industrijskih područja. Gospodin Vogan je e, također imao jedno izvješće o tome. Ali sada moramo govoriti o industriji verzija 4.0. I to je zapravo visoko digitalizirano. E, radi se o povezanosti pametnim automobilima, automobilima bez vozača. Radi se o stvarima koje se razvijaju na nekoliko mjesta u Europi i možete te informacije odmah e, doći do njih ako radite na nečemu e, u jednom dijelu Europe možete odmah vidjeti što rade drugi na istom tome drugdje. I zapravo ova inicijativa pokazuje da ne postoji ulagačka politika. Zato što, evo, tu zaista postoji taj rizik, e, nema dovoljno novca u horizontu 2020 i sad, hoćemo li napraviti pilot projekt, možemo o tome razmisliti ili da smislimo neki novi amandman koji će malo konkretizirati tu moju ideju. Hvala. Hvala gospođa Malkova. Hvala lijepa. Ono što sam željela reći, rekla je gospođa Maletići, a prvo što se tiče izvješća, ja se želim zahvaliti na nacetu izvješća koji dolazi u dobro vrijeme. E, dakle, svi oni koji radi na kohezijskoj politici rade punom parom i oni koji smo se bavimo time za pripremu svakog višegodišnjeg financijskog okvira i nove politike nakon sedmogodišnjeg e, razdoblja mora se uvijek e, uvjeriti sve da je kohezijska politika potrebna i da e, imamo regije koje su ispod 75 posto, dakle ispod praga i da potrebno nam je do kada razmišljamo o novom višegodišnjem financijskom okviru imali smo u Bratislavi e, sastanak e, predstavnika država šaca, predsjednik Europskog parlamenta, Europske parlamenta i željeli smo zadržati kohezijsku politiku kao sastavni dio europskog e, proračuna. A danas se ponovno čuju argumenti protiv kohezijske politike i moram reći da ti argumenti su često opravdani i zapravo povjerenica e, nije odgovorila na jedno pitanje do danas, a ja sam željela pitati kako je moguće da da u okviru sedmogodišnjeg e, programskog razdoblja e, postoje su iskoristili e, neke države članice koje su iskoristile samo 3% predviđenih e, sredstava i, znam da je to, da su uzroci tome suko država članica kao što je rekla gospođa e, Maletić, ali onda se ne smijemo se čuditi da u uredbi Omnibusa postoje postoje transferi sredstava sredstava. Ja sam e, se jučer susrela sa izvjestiteljem iz e, odbora za proračun koji je želio uvjeriti da e, sredstva ne, ne nisu izgubljena nego da ostaju kod država članica. Dakle, moje pitanje je kako ćemo osigurati da, investiciji, da investitori zaista ulažu u najsiromašnije regije. I vjerojatnost je gotovo jednaka nuli. Dakle, mi moramo se zalagati za kohezijsku politiku i nadam se da će Europska komisija e, e, zaista prihvatiti e, i uzeti na znanje naše prijedloge i želim također predsjedniku vijeća potaknuti da se naprave napori kako doći do zaključka, kako, se kako ojačati kohezijsku politiku u budućnosti. Često se kaže da to se kaže, a međutim ne radi se na tome. Tako da se bojim da Europska e, komisija prema Junkerovu planu e, je, e, dakle da je komisija sklona Junkerovom plana i mislim da još imamo vremena, ali mora se pokucati na vrata i države od koji imaju 3% postaviti pitanja ka, zašto niste, zašto ne usmjeravati sredstva u regiji. mogla bih navesti primjere, no zaista se mora izdati jedno izraziti upozorenje i upozorenje mora doći iz Europske komisije dakle periferne regije ili dakle na samom rubu Europe. Hvala lijepa. Hvala vam predsjednice. Ja bih također, kao i kolege, htio pozdraviti rad izvjestiteljice na ovom izvješću. To je uistinu vrlo važno izvješće za naš odbor i za teme kojima ćemo se morati baviti kasnije. Ja podržavam i slažem se sa većinom prijedloga koje ste spomenuli vezano o simplifikaciju, uz pitanje financijskih instrumenata, kao i činjenica da kohezijska politika mora biti od koristi svim regijama. No htio bih ovdje ustrati na jednom dijelu izvješća na stavku 12. gdje se govori o pitanju proporcionalnosti i diferencijacije. Svi znamo da je jedan od glavnih izvora kompleksnosti ove politike vezano s činjenicu da se ona e, primjenjuje uniformno, neovisno o zemlji, neovisno o regiji i neovisno o iznosima i administrativnim strukturama koje postoje. Zato mislim da je ključno progovoriti o pitanju diferencijacije i to bi trebalo biti uistinu u središnju naših razmatranja o budućnosti kohezijske politike. Evo, htio sam insistirati na tome. Inače, smatram da je ovo vrlo zanimljivo izvješće i mislim da će poslužiti kao dobra osnova za nastavak razgovora. Gospodin Bogović, izvolite. Hvala izvjestiteljici na odličnom izvješću. Mislim da zaista obuhvaća sve ključne elemente, sva ključna područja. I veoma je važno i krajnji čas da ovaj odbor usvoji ovo izvješće. Mi smo svi e, zagovornici kohezijske politike. Kohezijska politika je zaista jedna od najvažnijih elemenata Europske unije uz četiri slobode, to je jedan od elemenata koji nas zaista sve povezuje unutar Europske unije. Trebala bi biti dobro osmišljena i dobro provedena. E, reforme koje su e, sastavni dio kohezijske politike trebali bi biti nastavljeni, jer trebamo graditi e, i dalje ove kriterije koji pokazuju zemljama članicama kamo trebaju ići. Vrlo često se krive kriteriji i tvrdi se da su one prepreke, no one su nam zapravo putokazi kamo treba ići. U periodu od 2017. do 2013. Postojala je politika koja se provodila paralelno s politikom proširenja Europske unije. Sada u ovom novom programskom razdoblju prioriteti su drugačiji. Vidjeli smo da postoje poteškoće u zemljama članicama, posebno što se tiče sredstava iz horizonta, gdje je samo mali postotak tih sredstava podijeljen u EFSI-u. 90% svih sredstava je išao u takozvane stare zemlje članice. Drugim riječima, moramo E, graditi na temelju postojećih kapaciteta u zemljama članicama kako bismo poboljšali apsorpciju postojećih sredstava. Od ključne važnosti ovdje je da se pokrene politika čim je moguće i da čim prije moguće se uključi zemlje članice u sastavljanje te politike kako bi oni znali kamo idemo i da bi se izbjegla situacija gdje imamo 3% e, sredstava samo da bude podijeljeno. Nadalje, izvješće naglašava da moramo osnažiti socijalnu politiku unutar Europske unije. Na ovom planu se suočavamo sa problemima u zemljama članicama gdje i dalje postoji ta diferencijacija između urbanih i ruralnih područja i moramo tu još dodati i migraciju iz E, nerazvijenog jugoistoka na razvijeni sjeverozapad. zapad Koheziju treba osnažiti i unutar zemalja članica, inače te razlike će postati još i veće nego što su do sad bile. Pritisak od migracije izvana je svakako ostavio traga na naš svakodnevni život e, u Europskoj uniji. Krajem prošlog tjedna bio sam u Albaniji i mislim da se zaista moramo fokusirati na razvojnu pomoć tim zemljama koje su izložene najvećem pritisku. Zemlje članice koje koriste kohezijsku pomoć, kao uključujući i Sloveniju, odakle sam ja, će dobiti 3 do 7 tisuća eura po glavi stanovnika u budućnosti. U zemljama Zapadnog Balkana relevantni iznosi neće izno biti veći od 300 do 700 eura u ovom e, sljedećem programskom razdoblju. Drugim riječima, ta razlika, taj jaz e, će utjecati na kohezijsku politiku i socijalnu politiku unutar Europske unije. No, ipak e, trebat ćemo uzeti u obzir i troškove e, Brexita, a s druge strane ćemo morati dati više novca za meni kandidate. Gospođo Tomešić, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Zahvaljujem izvjestiteljici na ovom nacrtu izvješća. Slažem se s njom da je krajnje vrijeme da se e, pripremi kohezijska politika za razdoblje nakon 2020. kako bi na samom početku novog programskog razdoblja mogla biti uspješno e, pokrenuta. Također podržavam taj stav da bi ona trebala smanjiti razlike na taj način da smanji regionalne razlike, a istovremeno da se promiče ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija među svim regijama unutar Europske unije. Ono s čime se ne slažem, odnosno ne podržavam ovu opciju koju je iznijela izvjestiteljica da se protivi makroekonomskoj uvjetovanosti. Veza između kohezijske politike i makroekonomske uvjetovanosti je upravo dodana vrijednost kod ove politike. Nadalje, e, što se tiče ovih ključnih područja modernizirana kohezijska politika do 2020. pokazuje da nema fokusa na inovaciji, inventivnosti i izvanrednosti koja će poboljšati konkurentnost Europske unije. Ja također smatram da snažan fokus bi trebao biti na pametnoj specijalizaciji, strategiji za, to, postizanje toga, kao i e, sinergijama sa onim aktivnostima koje su vrste koja se financira iz horizonta 2020. Hvala. Evo, e, nadam se da ćete mi dozvoliti da ja također sudjelujem u ovoj raspravi, zato što je jedna od najvažnijih e, rasprava za nas. U potpunosti se slažem da sve rasprave u odboru ređi nas zapravo pripremaju upravo e, za izradu ovog izvješća gdje će biti izneseni svi stavovi odbora ređi za sljedeće razdoblje kohezijske politike. Ipak želim zahvaliti izvjestiteljici na tome što je učinila i slažem se s glavnim porukama iz ovog izvješća. No, ipak želim naglasiti neke moje stavove kao prvo Slažem se s kolegama koji su naglasili vezu između makroekonomske uvjetovanosti i kohezijske politike, zato što mislim da ne možemo e, odijeliti kohezijsku politiku od ukupnog procesa razvoja, makroekonomskog razvoja. Stalno ponavljanje da je ta politika veoma važna za razvoj regija i zemalja članica, kada to ponavljamo stam, zapravo kažemo da je to dio tog ukupnog procesa makroekonomskog razvoja. Dakle, veza između makroekonomske uvjetovanosti i kohezijske politike je jedna od opcija koja će nam naglasiti upravo važnost uloge te politike. Kao drugo, podržavam ulogu financijskih instrumenata jer se time privlače privatni ulagači i e, sredstva iz drugih e, izvora dakle ne samo javnih izvora sredstava, to je veoma važno. Tu je također i komplementarnost sa drugim fondovima, politikama, instrumentima. Puno se razgovaralo o komplementarnosti sa EFSI-em, ali rijetko razgovaramo o o komplementarnosti sa zajedničkom poljoprivrednom politikom i ulogom te sinergije između te dvije politike, jer to je veoma važno za neke od regija. I slažem se s kolegama koji e, razmišljaju o načinima da se bolje koordiniraju te politike, zato što je to moguće. Moguće je zapravo donijeti odluku između e, ove ili one politike dakle, napraviti taj odabir, ali u tome nije svrha, jer zapravo mi trebamo vidjeti može li se postići komplementarnost i koordinacija između te dvije politike. Želim također naglasiti i teritorijalnu suradnju. Nisam ništa našla o tome, no ipak mi smo napravili to posebno izvješće gdje sam ja bila izvjestiteljica i mi smo naglasili dodanu vrijednost koju daje teritorijalna suradnja teritorijalna suradnja, suradnja preko granica. o tome govori gospodin Miltenborg, dakle to je jedna od prilika koje se otvaraju za razvoj regionalnih politika. Znači radi se o politici suradnje između regija, regija koje graniče jedno s drugom ili se nalaze u raznim zemljama, čak i zemljama koje ne dijele granicu. I ja bih e, htjela da u naše izvješće e, uključimo i pametnu specijalizaciju i inovaciju kao instrument e, koji je već se pokazao da ima dodanu vrijednost u provedbi kohezijske politike i kao nešto što će otvoriti put za budući razvoj i gospođo Westphal, vi ste spomenuli vidljivost politike kao nešto vrlo važno. Dakle, mi ne trebamo samo braniti politiku, mi moramo raditi na tome da ona bude vidljivija, razumljivija i bliža europskim građanima. E, hvala vam i mislim da je ovo zaista bila jedna veoma važna rasprava. A sada ću dati e, riječ e, predstavniku Europske komisije. Gospodine Gino, imate riječ za svoje primjedbe. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Hvala na prigodi da odgovorim na vrlo bogatu raspravu. Možda neću moći odgovoriti na sve pitanja koja su postavljena u kratko vrijeme, međutim e, prvo želim pozdravljam ovaj nacrt izvješća koji je vrijedan doprinos raspravi o kohezijskoj politici nakon 2020. Rasprava je vrlo u e, ranoj fazi, tako da je vrlo dobro došla i gospođa Westphal je uzela taj pristup e, sastavnih dijelova, dakle konstruktivan način kako bi se izgradila sama rasprava. Ako mi dopustite e, reagirati na jedan ili dva pitanja koja su pokrenuta e, od e, članova odbora i tu ću početi sa jedan omiljenom temom većine nas, a to je pojednostavljivanje. Dakle, možda nećete biti iznenađeni da se ja slažem s gospodinom Nilsenom, tako da moramo vidjeti e, programske vlasti u državama članicama i e, postoje određeni e, zadaci vezani za e, u pogledu simplifikacije koji oni trebaju odraditi, dakle se pojednostavi naravno propisi su različiti od države do države, negdje trebate ispuniti pet, negdje puno više formulera, tako da moramo učiniti više na razini samo, same provedbe, posebno E, kako bi e, programske vlasti država članica međusobno razgovarale, dakle u, e, razmjenjivale svoja iskustva, imale jedan prekograničan dijalog. No, što se tiče samog pojednostavljenja, jednu stvar koju želim naglasiti moramo imati realističan pristup, a to znači da bud, moramo biti pošteni, iskreni i znati što shvaćamo pod pojednostavljenjem. I kada govorimo o pojednostavljenjima, moramo E, moramo znati da li to znači pojednostavljenje prema sebi. Dakle, kada Europska komisija e, govori o pojednostavljenju, da olakšamo naš posao, da li se to odnosi na e, programske, rad programskih tijela, ali ono na što se moramo usredotočiti kako pojednostavljivanje, kako pojednostaviti provedbu politiku, kako da politika bude što je učinkovitije. I uzet ću primjer gospodina van Miltenburg, Luksemburga. Dakle, ja bih se e, složio i ne složio u istodobno sa gospodinom Van Miltenburgom. Dakle, mi, dakle, programiranje mora biti jednostavno e, u pogledu samog e, procesa. Dakle, kada imate odluku da se nešto treba reprogramirati, onda to mora biti napravljeno učinkovito, jednostavno i efektivno. I tu se slažem s gospodinom Miltenburgom da možda neće biti tako lako donijeti samo odluku o reprogramiranju. Dakle, tu trebamo otvorenu raspravu između e, e, programskih tijela i komisije. Je li pravi moment za reprogramiranje. Dakle, radi se o e, e, elementu politike i elementu procesa koji se razvaljaju. A jedan e, od izazova koji imamo u pogledu kohezijske politike jest da imamo vrlo složeni proces do, do te mjere da zapravo gubimo iz vida što je dimenzija same politike i što je cilj politike. Jedno drugo područje koje je vezano uz to i na što želim reagirati su neki komentari koji e, idu za tim da se ohrabri međuregionalna suradnja. E, spomenuta je inicijativa Vanguard. Jasno je da e, proračun nije dovoljan za udovoljavanje potrebe. U jednom trenutku postalo je 90% ispunjenja projekata zato jer je potražnja bila toliko velika E, dakle tu se gubi taj poticaj za e, međuregionalnu suradnju, ali imamo istodobno i mogućnost suradnje među regijama unutar e, regionalnih programa i postoji konkretan tekst u samoj uredbi i mislim da je to inzistirao Europski parlament, naime da se regionalni fondovi koriste za regionalnu suradnju. Imali smo slučaj gdje se uzeli e, e, dakle, četiri regije kako e, bi se dala mogućnost za interregionalnu suradnju. Dakle, dvije regije su spomenule tu mogućnost, dvije nisu. Dakle, tu postoji pitanje programa i regija koji u potpunosti ne iskorištavaju sve fleksibilnosti. Možda će neki reći da da bi to bilo prekomplicirano u e, regionalnoj suradnji, tako da se moramo vidjeti zašto e, određene regije ne koriste sredstva koja su na raspolaganju. To me dovodi do E, jednog konkretnog pitanja gdje smo sada u pogledu e, apsorpcije, opće apsorpcije i tu želim naglasiti jedna od stvari koje je nekoliko zastupnika u, odboru spomenulo da imamo e, divergentnost, divergentan pristup stanju apsorpcije sredstava. Ako pogledate što rade države članice i regije na programskoj razini, postoji cijeli niz programa i država članica koje su na dobrome putu prema uspješnoj e, provedbi kohezijske politike u programskom razdoblju 2014-2020. Dva primjera je Irska ima 80% alociranih sredstava e, za projekte već i zadnja što sam čuo da Mađarska alocirava 100% sredstava, dakle e, ukupnih sredstava e, za razdoblje 2014-2020 na programskoj razini. E, što se tiče e, provedbe projekata, postoji dobre vijesti u cijelom nizu država članica. Što se tiče razine apsorpcije proračuna Europske unije, puno je manje dobrih vijesti iz velikog broja država članica i to je onaj glavni, glavni problem na kojem mi ustrajemo u e, raspravama s državama članicama kada se radi o promjene. Ne možete izolirano gledati u e, e, napretku na, e, na terenu sa korisnicima i oni moraju priznati da postoji velika zabrinutost u Briselu da politika ne napreduje zato jer proračun Europske unije se ne koristi. I to je realnost rasprave i prema našim programima i idejama e, država članica koje imaju e, e, izdatake na terenu i ne traže sredstva, tu zaista moramo na tome inzistirati i podrška Europskog parlamenta u tom pogledu bila bi vrlo dobro došla. Ako se mogu kratko pozabaviti još jednim pitanjem, a to je sadržaj izvješća, i e, dakle elementi koji su utvrđeni kao sastavnice e, kao možete e, zamisliti, Europska komisija se slaže sa velikim brojem komentara koji su govorili o dodanoj vrijednosti politike, napose upo, naglašavajući partnerstvo, tu dimenziju partnerstva, više, e, dakle i horizontalno i e, vertikalno e, uključivanje partnera kao što je spomenula gospođa Maletić, što je zaista ekstreman primjer dodane vrijednosti. To nužno ne čini cijelu ostvarenje jednostavnim, jer dakle radi se o tome da će jedna organizacija dodjeljivati sredstvi, ali to neće biti e, učinkovito sredstvo ostvarenja kohezijske politike. Tako da priznajemo e, komentare e, gospođe Vestal i druge vezane za dodanu vrijednost. Što se tiče e, e, dimenzija arhitekture, postoje mnogi elementi s kojima, bismo se složili i naglasak na fleksibilnost, naglasak na e, pristup makroekonomskoj stabilnosti i pojednostavljenju koje sam već spomenuje i uzimamo na znanje razlike u pogledima kada se radi o makroekonomskim uvjetovanostima u ovome odboru i jednu stvar koju bih e, želio naglasiti je dodano na element u raspravi, a to je da mi vidimo kohezijsku politika bi mogla biti još učinkovitija u smislu ohrabrivanja e, strukturnih reformi, provedbe strukturnih reformi od država članica je li to element e, poticaja, ohrabrivanja e, regija i programa da krenu u pravom smjeru ključnim područjima što će im omogućiti da e, to korištenje sredstava bude učinkovito. To je nešto u što ćemo mi zacijelo dalje istražiti. Što se tiče ključnih područja politike, mi priznajemo i prepoznajemo elemente koje je naglasila gospođa Vesval, uključujući ključnu ulogu inovacija i e, e, pa, pametnih e, e Dakle, tu treba ostvariti jedan balans na razini politike, ali isto tako i ostvarenja programa na terenu, kako ostvariti dovoljnu razinu koncentracije uz istodobno pokrivanje nužnih područja politike. Ne možemo realistično e, pokriti u svakom programu sva područja politike i naravno ne bi se došlo do željenog afekta, ali e, postoji argument da trebate imati što je moguće širi raz e, pristup politika, a onda u fazi E, e, same provedbe e, treba realistično odrediti na koja se područja moraju koncentrirati države članice i regije i što se tiče same politike mi bismo željeli naglasiti kako učiniti više kohezijskom politikom kako bi odgovorili na globalizacijske i tehnološke promjene Naravno, e, mi e, bismo rekli da je kohezijska politika već usmjerena na to. Međutim, e, učinak globalizacije i brzina promjena je takva da moramo ponekad vidjeti kako biti prilagodljiviji i kako biti brži u reakciji upravo na te nove trendove i konačno mogu ponoviti E, što se tiče izvješća u e, e, onog dijela koji se govori da treba kohezijska politika biti vidljivija E, i to je nešto što, od čega je Europska komisija svjesna i radi na akcijskom planu e, o komunikaciji koja će upravo e, unaprijediti taj aspekt i nadamo se da ćemo u, nastaviti suradnju s vama kako bi imali jednu efektivniju komunikacijsku politiku na svim razinama. Hvala vam. Dakle, mislim da će ovo biti vrlo korisan input za opću e, raspravu i e, input na, naravno, za, rasprave koje će se održati na kohezijskom forumu u lipnju. Hvala vam lijepa, gospođa Vestval. Sada je riječ na vama. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Neću e, duljiti. Smatram da je rasprava pokazala koliko je važna prvo e, nama, koliko nam je važna tema, ali isto tako i zabrinutost da u budućnosti e, ćemo imati drugu i ja ću reći drugu e, da bismo mogli imati drugčiju kohezijsku politiku što ne želimo i to je vrlo jasno iz ove rasprave i na koje težišta stavljamo e, naglasak. Dopustite da podsjetim, ovo je inicijalno izvješće i naravno da ne mogu u tom izvješću biti e, sadržana još niz, e, budući da je ovo izvješće je ograničeno, stoga sam zahvalna na velikom broju prijedloga što bi se u njega trebalo e, uključiti, dakle i u smislu prijedloga za amandmane i, e, i dalje e, postoji, kao što sam rekla, od početka stvari koje mi različito vidimo. Naravno, tu su različiti sklopovi zastupnika, različite stranke, ali na kraju ćemo doći do kompromisa i tu mora biti vrlo jasno. To je početak tek rasprave o tome kako treba izgledati buduća kohezijska politika i taj početak je utoliko važniji da dvije druge naime e, različite političke razine, a to su komisije i države članice, da, da se one da se one ne samo e, e, upuste u raspravu o kohezijskoj politike, nego da tu politiku nastave i poboljšaju sa većim sredstvima i to e, je nešto za što se moramo boriti, za što moramo biti pripremljeni, što ga sam na kraju svog izvješća i naglasila ne zato što se borim različitih mišljenja i različitih prijedloga amandmana, nego mi smo jaki ako, ako imamo zajednički e, prijedlog što se tiče kohezijske politike koji upućuje na budući smjer koji kao i u mnogim e, drugim područjima o kojima će govoriti e, drugim Dakle, sada se radi o tome da odredimo glavni smjer da kažemo da mi kao odbor i kao Europski parlament ćemo se zaista žestoko boriti i braniti našu kohezijsku politiku protiv svih e, otpora. Stoga e, mi je veliko zadovoljstvo e, čuti vaše prijedloge za amandmane. Zaista će to biti napeto vrijeme u budućnosti. Predstoji sastanak sa izvjestiteljem u Sjeni i uvjeren uvjerena sam da ćemo na kraju moći donijeti jedno dobro izvješće. Hvala vam lijepa. Hvala vama i podsjećam da e, je rok za podnošenje amandmana 33. I sada prelazimo na iduću točku dnevnog e, reda, a radi se o izvješće, a, dakle nacrt izvješća koji je pripremila gospođa Ruža Tomači, a to je buduće perspektive tehničke e, pomoći u kohezijskoj politici imali smo prvu razmjenu mišljenja o ovome izvješću. To je bilo u studenome prošle godine, tako da danas imat ćemo, razmatrat ćemo nacrt izvješća i glasovat ćemo o tom izvješću u travnju. Predlažem da rok E, rok za podnošenje e, e, amandmana bude 24.3. Pozivam gospođu Tomašić da iznese svo, a druge kolege molim za tišinu. Gospođo predsjednice, tehnička pomoć bilo na inicijativu komisije ili država članica ima važnu ulogu u svim fazama, fazama provedbe kohezijske politike. Drago mi je da je Odbor za regionalni razvoj prepoznao važnost ovog izvješća. S obzirom da još ima prostora za poboljšanje nadzora i ocjenjivanja tehničke pomoći, unatoč činjenici da je programsko razdoblje 2014. i 2020. bilo više usredotočeno na ostvarivanje rezultata. U izvješću sam predložila razvoj opsežnije strategije o tehničkoj pomoći koja će obuhvaćati sve glavne uprave koje rade s europskim strukturnim i investicijskim fondovima, a sve kako bi se pojednostavila pružena pomoć, izbjeglo udvostručavanje te povećale sinergije i komplementarnosti. Europska komisija je zahvaljujući svojim sredstvima tehničke pomoći nedavno razvila okvir kompetencija i s njim povezan instrument za samoocjenjivanje te projekt paktovi o integritetu, mehanizam civilne kontrole za zaštitu fondova EU-a. Komisija je kreirala fleksibilne i prilagodljive alate koji se mogu primijeniti na različite organizacijske strukture u državama članicama. Cilj ovih alata je pomoći institucijama koje upravljaju fondovima da ojačaju kapacitete u pogledu ljudskih resursa i da poboljšaju transparentnost i odgovornost u javnim tijelima od iznimne važnosti jačati povjerenje u javna tijela, javnu nabavu, promicanje ugleda ugovornih strana, ostvarenje uštede i poboljšanje tržišnog natjecanja u okviru bolje javne nabave. Tehnička pomoć na inicijativu država članica iznosi 13,4 milijarde eura u sklopu europskih strukturnih i investicijskih fondova. Može se smatrati faktorom promjene a njezin cjelokupni doprinos može doći do izražaja tek u budućnosti kada se aktivnosti i reforme potpuno provedu. Zbog toga je važno da se planiranje, koordiniranje i transparentnost osiguraju u svim fazama provedbe. Šire gledano, potrebno je pomno pratiti ulogu tehničke pomoći u doprinosu institucionalnim, administrativnim i strukturnim reformama u državama članicama kako bi se očuvala transparentnost i legitimitet u mnogim državama članicama najveći dio sredstava tehničke pomoći potrošen je na troškove osoblja potrebnog za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova međutim to financiranje ni u kojem slučaju ne bi trebalo nadomjestiti nacionalno financiranje u tom području trebalo bi doći do postupnog strateškog pomaka prema aktivnostima koje će kreirati veću dodatnu vrijednost za kohezijsku politiku Važan faktor uspjeha svakog prijedloga ili programa je i razina osviještenosti. Potencijalni kandidati trebaju dobiti jasna objašnjenja i ispravne informacije o mogućnostima tehničke pomoći. U izvješću sam pozvala države članice da u razdoblju nakon 2020 bolje izvješćuju o vrstama aktivnosti koje se financiraju sredstvima tehničke pomoći, kao i o postignutim rezultatima potrebno je postići veću razinu transparentnosti kako bi se povećala vidljivost tehničke pomoći i lakše pratila njezina potrošnja stoga bi trebalo razmotriti redovito ažuriranje i javnu dostupnost baze podataka o aktivnostima koje države članice namjeravaju poduzeti ili su ih već poduzele. Nakon revizije uspješnosti 2019. rezultati uporabe tehničke pomoći u programskom razdoblju 2014.-2020. bit će jasniji. Međutim, tada će biti prekasno te zaključke uključiti u rasprave o razdoblju nakon 2020. Nadalje, posebno sam se osvrnula na važnost jačanja institucionalnih i tehničkih kapaciteta lokalnih i regionalnih aktera. Nažalost, u mnogim državama članicama tehnička pomoć se koristila na nacionalnoj razini za osposobljavanje regionalnih ili lokalnih tijela tijekom kojeg lokalni ili regionalni predstavnici nisu imali priliku izraziti svoje potrebe tako da osposobljavanja nisu bila usmjerena na lokalne potrebe ili prilagođena ciljanoj skupini sudionika radujem se konstruktivnoj suradnji s izvjestiteljima u sjeni i vjerujem da će naš zajednički trud rezultirati kvalitetnim izvješćem koja će biti podloga za buduće korištenje tehničke pomoći hvala lijepa Thank you Hvala. Sada dam riječ izvjestiteljima o sjeni. E, li se netko javiti u ime gospođe Piraki iz epp p-a, gospodin Van Hvala. Hvala vam lijepo. Da skratim, reći ću samo da mi pozdravljamo pristup izvjestiteljice. Važno je da na najbolji način iskoristimo mogućnosti koje nudi kohezijska politika, a tamo gdje je to moguće uvesti poboljšanja. I mislim da je gospođa Tomašić ovdje naglasila prave stvari, treba nam više transparentnosti o tome kako se koriste sredstva za tehničku pomoć i zašto je to važno. Pa i nas je iznenadilo kada smo mi, regionalni odbor, u pregovorima tražili dakle a nakon toga je komisija uzela 242 milijuna tih sredstava zato što novac naprosto nije utrošen. Pitam se, pitam, zanima me od Europske komisije kako se to moglo dogoditi. Dakle, zar to nije bilo potrebno? Zar ta sredstva nisu bila potrebna? Ne znam. Moram priznati da se ovdje događa nešto neobično. Dakle, postoji mnogo novca, i zanima me kakva je stvarna situacija, budući da se novac ne troši u dovoljnoj mjeri. Gospođa Spiraki također naglasila da moramo pokušati ući dublje u problematiku, primjerice što se tiče radne skupine za Grčku, to spominjete u izvješću. Bilo je nekih vrlo dobrih stvari i nekih koje nisu bile tako dobre. Mislim da moramo vidjeti što možemo učiniti kako bismo potaknuli učinkovite i održive reforme kroz ovaj pristup koji je prilagođen potrebama svake pojedine zemlje. Isto tako treba izbjeći preklapanja, primjerice sa e, Europskim investicijskim savjetodavnim centrom i novi instrument e, za pomoć strukturnim reformama koji ćemo izglasati na plenarnom zasjedanju u četvrtom mjesecu. I tu moramo naglasiti što se tiče naših e, napora vezano uz ulaganja da moramo razmisliti o ovom našem pristupu koji je usmjeren na postizanje rezultata Možda nam e, trebaju pokazatelji uspješnosti da bismo mogli vidjeti kakav e, to učinak ima na kohezijsku politiku i doprinijeti e, dakle učinkovitom trošenju sredstava. Dakle, ovo je mišljenje gospođe Spiraki vezano uz vaše izvješće i jedno pitanje koje je upućeno komisiji. Hvala. Gospodin Gocolino, izvolite. Ja mogu samo reći da u cijelosti podržavam ovo izvješće. Neću sada ulaziti u neke opće primjedbe. Htio bih se e, zapravo osvrnuti na tri pitanja koja bi trebalo produbiti. Kao prvo uloga lokalnih vlasti. Tehnička pomoć, e, dakle pitanje je, dakle tu se podržavaju neka iskustva i neki e, na, na urbanoj razini Možda bi trebali specifični instrumenti za urbane zone. Mislim da se time nismo baš pozabavili. Zatim, drugo pitanje, tehnička pomoć e, kakvu smo imali u nekim državama članicama mijenja e, kvalitetu usluga javne uprave. Dakle, tu zapravo dolazi do stvaranja jedne nove kulture u upravljanju javnim poslovima, posebno u regijama koje su imale problema sa upravljanjem europskim fondovima. Dakle, e, ta tehnička pomoć zapravo je jedan intelektualni rad. Je li to to, je li to naprosto to ili je ipak riječ o jednom procesu koji će i u kvalitativnom smislu izmijeniti opći ustroj za upravljanje fondovima. I još jedna treća napomena koju bi možda trebalo produbiti je točka broj 16. Tu se govori o tehničkoj pomoći koja je sve više usmjerena prema korisnicima i kvaliteti projekata. Mislim da bismo uistinu trebali dodatno poraditi na tim aspektima. Jer tehnička pomoć se vrlo često e, i vrlo često se je upućena institucijama, a ne onima koji u praksi trebaju upravljati fondovima, dakle tvrtkama, sveučilištima. Prema tome, što se tiče upravljanja strukturnim fondovima, mislim da bismo možda e, na tu temu trebali dodati nešto u tekst, ali zahvaljujem vam još jedan put na izvješću. Hvala. Ja bih eh, prije svega htjela zahvaliti gospođi Tomašić na izradi ovoga izvješća. To je prvo izvješće koje se bavi pitanjem tehničke pomoći u kontekstu kohezijske politike. Također pozdravljam glavne izjave izvjestiteljice, uzimajući u obzir i činjenicu da je tehnička pomoć eh, jedno horizontalno pitanje i teško je dati detaljnu ocjenu njezine dodane vrijednosti. Osim toga, želim istaknuti i sljedeće. Komisija bi trebala razmisliti o ex post evaluaciji kada je riječ o tehničkoj pomoći kojom se upravlja sa središnje razine, kao i e, ona koja je pod zajedničkim upravljanjem, jer mi smo se bavili ex post evaluacijom tehničke pomoći koja je pod kontrolom i u nadležnosti država članica ali se nismo bavili e, tehničkom pomoći kojom upravlja Europska komisija sa središnje razine. Također treba ocijeniti učinkovitost e, provedbe recentnih e, instrumenata komisije kao što je pakt o integritetu, dakle mehanizam civilne kontrole za zaštitu fondova Europske unije, treba bolje usmjeriti tehničku pomoć. Ona bi trebala pokriti ona područja gdje se e, javne vlasti suočavaju sa najvećim brojem izazova, kao što je kombiniranje e, bespovratnih sredstava sa EFSI-em i različitim financijskim instrumentima sa programima zajednice. Također treba dodatno e, osnažiti Europski savjetodavni centar zajedno sa e, tradicionalnim oblicima tehničke pomoći. Tehničku pomoć e, treba razmotriti i sa razine e, korisnika, treba uzeti u obzir urbanu politiku, zatim upravljati integriranim teritorijalnim investicijama. Nakon urbane agende vrlo je važno da budemo sigurni da će tehnička pomoć pomoći u stvaranju kapaciteta u urbanim područjima i da će pomoći u razvoju gradova. Mislim da je e, proširenje e, programa e, tehničke pomoći nakon 2020. nešto što treba uzeti u obzir. Naime, konzistentno sa europskim semestrom treba poboljšati kroz jačanje veza između kohezijske politike i preporuka upućenih pojedinim zemljama. Jedno od ključnih područja za pojednostavljivanje tehničke pomoći jest postizanje veće vidljivosti kohezijske politike te podizanje osvještenosti u javnosti kako bi se uistinu mogli informirati o postignućima fondova. Uloga tehničke pomoći u vidljivosti kohezijske politike od iznimno je velikog značaja i nadam se da ćemo i to uključiti u tekst izvješća. Zahvaljujem vam još jedan put gospođo Tomašić i vrlo ću rado predložiti neke amandmane na tekst izvješća. E, dakle, tko, ne vidim da još netko od izvjestitelja u sjeni. Ovdje gospođa Damato sada ima riječ, izvolite. Hvala, ja želim također zahvaliti gospođi Tomašić. Tehnička pomoć i upravna sposobnost vrlo su važni aspekti koji se često javljaju u našim izvješćima i mišljenjima. Tehnička pomoć bi trebala pomoći dionicima u provedbi programa i projekata koji se financiraju iz, od strane Europske komisije. To se djelomično koristi za pripremu, upravljanje, evaluaciju, e, e, kontrolu provedbe i reviziju. Gospođa Tomašić je ovdje navala neke konkretne kritike, e, navala je probleme s kojima se suočaju lokalne vlasti, s obzirom da nemaju kvalificirane djelatnike na terenu. E, to su ljudi koji bi, koji su bi, bi dobili, mogli dobiti bolje plaće u privatnom sektoru. Dakle, to su neke konkretne poteškoće s kojima se suočavaju javne vlasti kod iskorištavanja sredstava iz strukturnih fondova. Međutim, paradoksalno je sljedeće. Često privatni konsultanti pomažu u e, upravljanju projektima, tako da se zapravo velik dio novca troši uzalud. Daću vam primjer, tijekom 2015. godine u jedne talijanske novine, odnosno jedan talijanski tjednik, je spomenuo Coopers i Ernst Young, dvije konsultantske tvrtke, i rečeno je da su oni u 2013. godine uspjeli uzeti 42 milijuna eura na jugu Italije na ime tehničke pomoći. Mislim da je to uistinu veliki iznos. Taj novac se mogao iskoristiti i na drugačiji način. Dakle, moglo se iskoristiti za osposobljavanje djelatnika ili pak e, za zapošljavanje kvalificirane radne snage unutar javne uprave. Tu također postoje neke kritike koje su upućene na račun korisnika kohezijske politike. Mislim da se i ovdje uzima novac iz nekih važnih dijelova kohezijske politike. Slažem se da se treba ponovno usmjeriti na Europski etički kodeks. I na taj način bi se trebalo pomoći pravim partnerima da izgrade svoju upravnu sposobnost. Mislim da je to vrlo važno za provedbu programa. I na kraju, od ključne važnosti da provedemo ispravnu analizu onoga što se dogodilo i da e, se da imamo specifične programe koji bi se bavili time da se vidi koja je opcija dala najbolje rezultate, da dakle dobijemo bolju evaluaciju i bolju kontrolu i mislim da bi nam nas to moglo da bi nam to moglo pomoći, pomoći moglo bi nam poslužiti kao usmjerenje. Tak, Gospodin Nilsen, hvala, ja ću uistinu izuzetno kratko. Ovo mišljenje sigurno ide u pravom smjeru. Već dugi niz godina sam uistinu ljuti zbog toga kako se loše upravlja tehničkom pomoći. Ona se uglavnom koristila kako bi se dala pomoć e, dakle tijelima javne vlasti zbog nedostatka sredstava. Međutim, E, tehnička pomoć bi trebala postati na razini projekata, to piše u stavku 13. Ako želite imati regionalnu platformu manjih tvrtki ili poduzetnika, što bi im trebalo omogućiti bolju koordinaciju da se bolje nose sa velikim projektima. I tu se ne može dobiti tehnička pomoć zato što svu tehničku pomoć dobivaju središnje vlasti. Ali to ne bi trebalo tako biti. Dakle, ova pomoć bi trebala pomoći u provedbi programa i projekata i kod davanja ocjene o tome ne bi e, dakle tijela državne uprave trebala biti u tome mislim da bi trebalo da bi se ovdje mogla uvesti još snažnija formulacija hvala ima li još nekih e, komentara od drugih članova odbora za regionalnu regionalni razvoj sada e, molim predstavnika europske komisije da uzme riječ hvala i hvala vam što ste mi li dozvim riječ. Ja sam e, načelnik e, odjela za upravnu sposobnost i tržišno natjecanje u glavnoj upravi regiju. Mislim da nam ovo daje e, upute kako bolje i učinkovitije koristiti tehničku pomoć u buduće. ako se vratim na pregovore za ovo programsko razdoblje do 2020. godine, mogu reći da smo mi već do sada pokušali ohrabriti države članice da na bolje ciljani i učinkovitiji način koriste tehničku pomoć u usporedbi sa prethodnim razdobljem, kada se tehnička pomoć doživljavala kao jedna svota, e, jedna paušalna svota koja se e, davala, e, dakle, i nije se pazilo kako se novac troši. Dakle, mi želimo usmjeriti države članice da to koriste na bolji način i na temelju uske grla koja su identificirana u prethodnom programskom razdoblju. Veći dio tehničke pomoći na razini država članica ide na e, troškove djelatnika, a tamo gdje se e, veći iznosi daju za poboljšanje plaća djelatnika, mi tražimo od država članica da imaju akcijski plan za kadrove kako se novac ne, ne bi koristio samo na središnjoj razini, nego kako bi došao i do posredničkih tijela koje imaju važnu ulogu u provedbi programa i projekata. Mi također savjetujemo državama članicama da koriste tehničku pomoć e, kako bi pratili neispunjene eksante uvjete te određene aktivnosti iz akcijskih planova mi smo uključili sve operativne program, programe e, zahtjev da se izvoje sredstva za suzbijanje korupcije, budući da je to nešto što je novo u našoj uredbi. Jesmo li postigli sve što smo htjeli? Sigurno je da nismo. Dakle, mi želimo da se tehnička pomoć e, koristi na bolji način, radujemo se i raspravi o razdoblju nakon 2020. godine i ovo je sigurno jedan važan dokument koji će doprinijeti raspravi. E, dio tehničke pomoći bi se mogao usmjeriti na polovicu programskog razdoblja, dakle na početku provedbe operativnih programa, kako bi države članice imaju odgovarajući tehnički okvir i e, upravnu sposobnost prije odabira projekata. S druge strane, trebali bismo također e, pripaziti kako bismo više radili na temelju logike evolucija, ne revolucije, kako ne bismo preokrenuli čitav sustav. Mislim da već postoje dobri trendovi u korištenju tehničke pomoći na učinkovitiji način i mislim da bismo to trebali dodatno osnažiti i naglasiti. Također snažno vjerujemo da postoji budućnost u daljnjoj razmjeni iskustava, e, dakle ne samo unutar država članica, nego i među državama članicama i značajan dio tehničke pomoći mogao bi se iskoristiti za takav tip aktivnosti, tako da se e, dobiju spoznaje o e, različitim iskustvima u korištenju tehničke pomoći. Što se tiče e, konzistentnijeg korištenja tehničke pomoći za razne fondove, treba nam zajednička strategija za sve fondove i to bismo trebali koordinirati sa aktivnostima SRSS-a i treba nam ex post evaluacija o tome kako se e, koriste programi u ovom programskom razdoblju na središnjoj razini, na centraliziranoj razini i e, temeljem dakle podijeljene nadležnosti. Također se govori o tome da se bolje uključe korisnici. Mi također poduzimamo neke inicijative kako bismo osnažili upravnu sposobnost korisnika, a tehnička pomoć može biti dobar izvor financiranja i za tu namjenu pod uvjetom da je jasno usmjerena na one korisnike koji također najviše koriste strukturne fondove ali prema našem mišljenju to uključuje i tijela regionalne i lokalne samouprave. Vi ste spomenuli također, e, naime upućeno nam je jedno direktno pitanje o činjenici da se ne troši dovoljno, odnosno da se ne iskorištava dovoljno tehnička pomoć na centralnoj razini. Mi u našoj glavnoj upravi za ovo programsko razdoblje imamo strategiju za korištenje tehničke pomoći koja sadrži nekoliko prioriteta, 8 do 9 prioriteta, tako da se mnogo više usmjeravamo na korištenje tehničke pomoći za e, ključna područja kao što su financijski instrumenti, urbani razvoj i e, izgradnju upravne sposobnosti. U tom smislu bismo e, htjeli bolje usmjeriti tehničku pomoć. Isto tako želimo koristiti tehničku pomoć na središnjoj razini na učinkoviti način i želimo se usmjeriti na e, sustavna rješenja, ne na ad hoc rješenja, primjerice eksternalizacija novca organizacijama poput Jaspers, zatim uspostava peer-to-peer sustava, umjesto dakle e, individualnih aktivnosti da tražimo sustavna rješenja koja će koristiti svim državama članicama i gdje se može e, zapravo iskoristiti veći dio novca da kako 142,9 milijuna eura je e, izdvojeno za program potpore strukturnim reformama. Međutim, velik dio aktivnosti koje će se podupirati iz tog dijela koristit će također i e, u provedbi strukturnih fondova, ako mislimo o investicijama u javnoj nabavi, državnim potporama, modernizaciji javne uprave. Dakle, to sve izravno ili neizravno pogoduje učinkovitim e, investicijama koje dolaze iz sredstava naših fondova. Hvala, tu ću stati. Hvala, gospođo Tomašić, želite li uzeti riječ? Pa evo, vrlo kratko, zahvaljujem se svima na vašim intervencijama, na vašim prijedlozima ako bude daljnja suradnja ovako konstruktivna kao danas u predstavljanju nacrta ovog izvješća imat ćemo jedno odlično izvješće na kraju. Hvala lijepa još jednom. Hvala vam. I sada ćemo zaustaviti. Uh, sada ćemo stati sa uh, sastankom. Nastavljamo s radom u 15 sati. Predsjednik Tajani nas je pozvao na obilježavanje 60. obljetnice potpisivanja ugovora iz Rima. Thank you. Dakle, nastavljamo s radom u 15 sati. Hvala.